Bonjour, rebonjour euh. Dobar dan, nastavljamo s radom. Imate na raspolaganju zapisnik sa jučerasnog e, zasjedanja. Imamo li kakvih napomena? Ne, onda potvrđujem da je taj zapisnik usvojen. Također želim reći da